reda, ja bih vam samo želio obavijestiti da je predsjednik parlamenta dobio prijedlog od kluba Pučana. Naime, gospodina Heksami Dimića imenuje kao šefa izaslanstva za Arapski Magreb. Imate li bilo kakvih tu prigovora ili komentara? Nemate. Dobro.